Well, um, Dobar dan svima. Mm, mislim da ćemo početi jer je gotovo 3.15. Mene i petnaest mene kao ikval, e, pod, podpredsjednica ovog e, ovog odbora. Ja ću zamijeniti Vilniju jer je ona e, i u je zapela u nekom strašnom, nekoj strašnoj avionskoj zavrzlami. Mm, nadamo se da će doći na saslušanja danas popodne. A sada ćemo govoriti o strategiji Evropske unije e, u borbi protiv e, raka. Koordinatori su 2015. odlučili da organiziraju ta saslučanja za inicijativni e, izvještaj e, istog naslova. EFDD e je dobio da napravi taj izvještaj. Oni imaju svog izvjestitelja. Kratki uvod od mene. Jedna od tri europljana evropljana evropljanke razviju rak. To nije samo strašna osobna tragedija, već i ogroman trošak za države članica. Neki oblici e, raka, kao na primjer rak cerviksa i rak maternice, e, naravno su od toga trpe isključivo žene E, oni su rašireni, međutim ne, do, poklanja im se dovoljno pažnja u javnosti niti od strane političara. Mi ćemo pogledati sadašnju situaciju u skriningu, dijagnozi i liječenju tog raka. Ocijenit ćemo strategije e, u, za borbu protiv raka koju ima Europska unija. Naši pozvani govornici su Karen Ben koja je e, zamjenica izvršnog direktora Europa Dona. Ona je također imala problema sa e, prometom i e, njezin je let otkazan. Umjesto nje će govoriti Wendy Jared koja će onda predstaviti i svoje izlaganje. A Ajuto ima prva riječ, to je ona je naša izvjestiteljica. Hvala gospođo predsjedateljice, dobar dan svima i hvala na ovom sudjelovanju na saslušanju i želim zahvaliti sručnjakima koje su ovdje, ali i onima koje iz logističkih razloga nisu mogle na vrijeme doći ili koje će na drugi način dostaviti svoj doprinos ovoj važnoj temi. Prije otprilike četiri godine recidiva raka dojke, odnijela je meni dragu osobu i to je bila moja majka. I zbog toga ova tema mi je vrlo bliska i izaziva velike i snažne emocije, ali također želju da učinim nešto konkretno kako bih olakšala pristup žena preventivnim dijagnozama i također da im pomognem e, u nesretnom slučaju da se moraju boriti protiv ove bolesti koja kada pogađa nas žene ima i psihološke posljedice koje se često podcjenjuju u odnosu na ozbiljnost samog oboljenja. Trebamo se nositi sa više strukim aspektima. Prema podacima Eurostata, svake godine otprilike 600 tisuća žena u čitavoj Europi umire od nekog oblika tumora i otprilike 90 e, tisuća od njih od raka dojke. Dakle, to su doista zastrašujuće brojke, ali na srećima daleko više onih žena koje pobjeđuju bolesti jer 80% i više žena koje prebole rak dojke i prežive. I upravo se moramo obratiti tim ženama jer se njihov život time mijenja na vrlo radikalan način, a kiručke posljedice imaju i stravične psihološke posljedice. Govorim recimo o histerektomiji ili mastektomiji koje u nekim slučajevima mogu prouzročiti psihološke traume od kojih nije se lako oporaviti. Ovim izvješćem na kojem radim želim istaknuti sve ove prethodno opisane probleme kako bi se zemlje članice i Europska unija pozvale na pokretanje programskih politika i aktivnosti u području zdravstva koje će povesti računa o čitavoj lepezi aspekata koji se kriju iza ove strašne bolesti kada ona pogađa nas žene. Ja sam predložila temu odboru FAM i izradu izvješća na vlastitu inicijativu o tome i naišla sam na veliki odaziv kolega i kolegica i to služi na čast čitavom odboru. U svojem prijedlogu želim istaknuti tri glavna aspekta. Kao prvo, prevencija, praćenje i pristup liječenju. Nema nikakve sumnje da visoka stopa smrtnosti koja usljeđuje nakon tumora, zapravo možemo, je nešto što možemo pripisati činjenici da se bolest otkriva u uznapredovalom stadiju i tada je liječenje praktički nemoguće. Zbog toga je temeljna prevencija i to stalnim praćenjem koje će biti pristupačno i sa financijskog stajališta i to također konkretnim i općenitim i ciljanim screeningom. To nije lako ostvariti u sadašnjoj situaciji jer su kontrolni pregledi dosta skupi, a također su i liste čekanja preduge. Trebamo skrenuti pozornost na ova pitanja i zemlje članice moraju osigurati mogućnost svim ženama da e, imaju minimalan pristup e, ranoj dijagnozi i također e, na dijagnozu u razumnom vremenu. A zatim imamo i pitanje ciljanog liječenja u slučaju ženskih oboljenja. Vrlo često, naime, bolest zahvaća ženske organe, a to može utjecati i na samu ženstvenost žena. I treći aspekt je psihološki i također pitanje skrbi. Za ovo posljednje vezuje se potreba pružanja odgovarajuće potpore koje je, koja je ciljena ženama, dakle koja obuhvaća sve, pa čak i psihološke aspekte, jer bolest ugrožava samo ženstvenost žene, odnosno njezin osjećaj i identitet žene. Dakle, Zbog toga je potrebna i psihološka skrb i nakon samog fizičkog liječenja i kiruškog liječenja i to mora se ubrojiti u oblike liječničke skrbi koja se pruža svim ženama koje su zahvaćene tom bolešću. Njih ne smijemo prepustiti samima sebi jer im je teško često vratiti se u svoje uloge žena i majki i trebamo dakle ne samo nadati se takvoj potpori nego je snažno promicati. Želim vam zahvaliti, neću više duljeti jer imamo stručne gošće koje će govoriti vrlo konkretno o samom problemu i zbog toga odmah njima predajem riječ. Hvala izvjestiteljici na ovom zanimljivom uvodu. E, Alessandra Campitelli je naša prva govornica, ona je psihologinja i e, članica organizacija za podršku. Dobar dan svima, ja sam Alessandra Campitelli, psihologinja i bavim se pruženjem potpore ženama koje su pretrpjele tumorne patologije i njihovim obiteljima. Ja ću danas se osvrnuti na psihološke aspekte bolesti, naročito ženskih bolesti i također onih aspekata koji se tiču njihovog svakodnevnog života i općenito života, ali također i njihovog odnosa sa obitelji i djecom. Dakle, narušenim svakodnevnim životom eh, koji je i sam na neki način žrtva te bolesti. Kankro je više sustavna bolest, dakle oboljevaju i stanice i duša i molekule i bolesti i također rodnice i obiteljske veze. Dakle, rak preuzima čitav život i ispražnjuje ga, ostaju samo simptomi raka. Kada jedna žena oboli od raka, oboli također i njezina uloga i također čitav sustav uloga koje ona obavlja i također zahvaća čitav identitet i obitelj i sve se to onda usmjerava prema bolesti. Kada govorimo o raku, znamo da govorimo o nečemu teškom i dramatičnom e, što otvara najgore i najzastrašujuće scenarije i to uz samo traumu otkrivanja i saznanja za tu bolest e, spaja također i nužnost da se promijeni čitav život, ali također i provođenje invazivnih liječenja koje imaju i dalje posljedice i nakon pobjede nad bolešću. Kada imamo rak dojke ili rak maternice, dakle rakove koji ugrožavaju sam identitet žena, to dovodi do značajnih promjena u životu, ali i na tijelu žena i također to utječe na njihov identitet i na njihovu obitelj, na odnose sa partnerom i na društvenu prosudbu što je posljedica fizičkih tragova same bolesti, ali također i psiholoških tragova same bolesti koje žena sama mora sladati. Psihološka skrb u ovakvom kontekstu nastoji redefinirati onkološko oboljenje kao traumatičan događaj koji destabilizira život i psihofizičku ravnotežu same osobe. No, u svakodnevnom životu nailazimo na nedovoljnu spremnost da se pruže takva skrb. Dakle, imamo oblike liječenja koji su previše kruti, a takvi oblici liječenja ne odgovaraju potrebama samih pacijentica jer se na njih prebacuje ta odgovornost za traženje psihološke pomoći. Ili takvi pružatelji skrbi ne smatraju da je hitno i psihološki intervenirati ili jednostavno nema dovoljno mogućnosti za to. Tako da e, zapravo ta psihološka stanja mogu i otežati fizičku bolest. Brojni e, pacijenti su podvrgnuti različitim istraživanjima u posljednjih nekoliko godina i on e, tvrde da nemaju dovoljno informacija o vlastitoj bolesti kako bi aktivno mogli sudjelovati u donošenju odluka o tome koja liječenja izabrati ili ne izabrati. A čak i kada je prisutna psihološka skrb. Pacijentice vrlo često ne znaju da ona postoji, a to je nešto što ima najteže posljedice po e, ranjive e, skupine pacijentica koje pripadaju kulturnim manjinama, koje nisu dovoljno obrazovane, tako da ne postoji jednakost u pristupu liječenju koja ne vrijedi za sve pacijentice jednako. Ako govorimo o raku dojke, svake godine u Europi se diagnosticira 500 tisuća slučajeva te bolesti i to ima doista teške posljedice i na sam identitet i na psihologiju, a i na život žene, a također i na njezinu obitelj i na njezino poslovno okruženje. Što podrazumijeva dijagnoza raka dojke ili ginekološkog raka u ženi? recimo jedna masektomija ili uklanjanje jajnika u ženskoj mašti, naročito u psihološkoj sferi, prisiljava ženu na redefiniranje samog identiteta i također vlastite budućnost, a to zahtjeva također i kiruršku intervenciju na e, dojke, što podrazumijeva također i e, promjenu samog svjetonazora žene. To može utjecati i na vlastitu sliku tijela, ali također na vlastito samopoštovanje i prihvaćanje same sebe. Nakon ovakvih zahvata mnoge žene mm, izjavljuju da imaju poteškoće u vezama budući da nisu u stanju osjetiti se vlasnicama vlastitog tijela i zbog toga ne mogu e, proživljavati intimne odnose bilo fizičke, bilo na psihičkoj razini jedna studija provedena na 303 žene sa e, e, tumorom u prvom stadiju i na 102 žene sa e, tumorom u drugom stadiju ukazuje na psihološke poteškoće u 45% slučajeva u prvoj skupini, a sa 42% slučajeva u ženama koje imaju napredan tumor. Među ženama koje imaju tumor u prvom stadiju 36,7% imaju promjene raspoloženja, 27,1% ima laganu depresiju, a 8,6% imaju tjeskobu. Ove podaci govore da udarac koji je prouzročen dijagnozom, jako je dijagnoza rana, ima e, više izgleda da će dovesti do psihijatrijskih i psiholoških poremećaja kako bude, bolest bude napredovala. Dakle, mogućnost je davanje instrumenta koji će ženu pratiti kroz dijagnozu i liječenje, ali isto tako i nakon e, razvoja same patologije i u, oporavku. Jedna mogućnost može biti poticanje komunikacije između operiranih žena, između žena i medicinskog osoblja, žena i obitelji i žena i poslovnih suradnika. Dakle, na stalan i stalno prisutan način. Provedena su eksperimentalna istraživanja o kojima je e, recimo omogućavanje jedne kontakt točke za pacijentice i njihove obitelji gdje mogu naći odabrane informativne materijale pokazalo je da se smanjio broj pacijentica sa psihološkim stresom, e, tjeskobom i depresijom. No, Takva skrb se ne smije ograničiti samo na pacijenticu, na oboljelu osobu, nego se treba obratiti i djeci i obitelji, dakle i e, užoj obitelji, ali i široj obitelji. Brojne istraživanja su pokazala pozitivnu korelaciju između tjeskobe majki i tjeskobe koju osjećaju djeca postoji ta pozitivna korelacija između dezinformacije i neispravnog informiranja o samom napredovanju bolesti žena i to se odražava na ponašanje djece. Postoji osjećaj napuštenosti i tjeskobe među djecom e, žena koje imaju rak i to je utvrđeno tijekom e, psihološke skrbe koje su primjele majke nakon dijagnoze. Dakle, u tom slučaju obitelji, dakle, za članove obitelji ta psihološka skrb mora postojati i u obliku nastojanja da se povjeri takva skrb stručnim osobama. No, to je naročito bitno za obitelji gdje se nakon pojave bolesti pojavljuju također i patološke veze. Dakle, to može dovesti do um, hiperprotektivnog ponašanja, također i e, sve češćih sukoba, a osim toga se pozornost obraća sve više na fizičke aspekte, zanemaruju se aspekti koji su vezani uz komunikaciju za samu partnersku vezu ili vezu između majke i djeteta. Dakle, tu je potrebno pružiti učinkovito liječenje i skrb koje će promicati naročito psihološko obrazovanje i e, bolničara i liječnika, dakle ne samo prisutnost psihologa, nego omogućavanje bolničarkama da e, same pružaju takvu vrstu neformalne skrbi tijekom dijagnoze ili tijekom priopćavanja same dijagnoze. Također, psiholozi moraju biti prisutni u bolnicama i u ambulantama, također i onkološkim skupinama i treba razraditi načine skrininga i e, kriterije za upućivanje na psihološku skrb koji će odgovarati potrebama pacijentica ne samo na zahtjev istih kada one prepoznaju da trebaju psihološku skrb nego to treba biti stalno prisutno. Dakle, treba ojačati njihovu otpornost, odnosno sposobnost osobe ili skupine osoba da se pozitivno razviju i da se nađu sposobnost da reagiraju na na događanja. Dakle, ne smijemo dopustiti da ti ljudi osadnu pognutim e, pod težinom bolesti, nego im treba omogućiti da se suoče sa bolešću u okviru jedne obitelji koja odgovara na njihove potrebe. Hvala vam. Hvala lijepa. Mislim da nam je to dalo uvid u neke od vrlo teških problema s kojima se suočavaju e, žene, naročito kad pate od raka reproduktivnih organa. E, Dr. Wendy Jared, e, asocijacija Lige za borbu protiv raka u Europi. Hvala vam na ovom ljubaznom pozivu. Htjela bih da vidimo moje e, slajdove. E, ja sam članica Association of European Cancer Leagues. To su udruženja za borbu protiv raka u, Europi. E, to su dobrotvorne organizacije. La Ligue u Francuskoj E, i Liga u, Italiji. To su e, vrlo poznate organizacije u javnosti. E, a o, prihodi im dolaze od europskih građana i građanki. Ako možete zamisliti da imaju prihod od 50 do 100 milijuna eura to je veliki novac. Mi to dajemo samo organizacijama u koje vjerujemo. E, udruženja za borbu protiv raka, Cancer Societies, izgleda da sam našla nešto drugo. E, oni se bave sa cijelim spektrom e, kontrole borbe od prevencijom, E, istraživanjem, liječenjem, e, palijativnom njegom, kao što je e, moja kolegica upravo rekla. One pružaju njegu nakon, nakon dijagnoze, obavještavaju javnost. Bavimo se svim oblicima raka, uključujući rak žena a specifično područje e, rada na koje se koncentriramo na nacionalnoj razini je prevencija. E, radimo i s drugima kad se bavimo e, posebnim područjima. Kad govorimo o raku dojke, to je najrasprostranjeniji rak kod žena. Surađujemo sa Europa Dona, vrlo je žalosno što naša kolegica iz Europa Dona nije mogla doći jer je ona bi mogla puno više reći o, e, raku kod žena nego ja. Moja organizacija, osnovani smo 1980. pred e, skoro 40 e, godina. E, sve lige za borbu protiv raka su željele da dobiju platformu za zajednički rad i za razmjenu informacija. Evo, tako je se rodio ECL. Imamo tajništvo koje ima sjedište u Briselu. Radi, surađujemo sa Europskim parlamentom, Europskom komisijom jer se koristimo našom lokacijom. Jedna od glavnih područja rada eh, imamo i tajništvo za eh, zastupnike i zastupnice. To su zastupnici i zastupnice u borbi protiv raga www.meps against to je EU, e to je naša stranica. E, prošle godine je ta stranica proslavila svoju e, desetu godišnjicu. Alois Peterle je osnovao tu skupinu i on je njezin predsjednik. Usko surađujemo s drugim zastupnicima i zastupnicama. Ako netko želi E, se povezati s nama, povezati, može otići u tu skupinu i na tu stranicu. E, evo, ovo je karta onoga e, gdje smo locirani. Mi definiramo kao Europu, ne definiramo kao Europsku uniju, nego kako je definira svjetska zdravstvena organizacija. Dakle, mnogo šire. Već sam spomenula, već sam vam dala kratki uvod o ECL-u. Naša lige imaju sve skupa šest tisuća službenika i e, mnogo dobrovoljaca koji rade besplatno. Mi smo platforma za razmjenu najboljih praksi. Ono što funkcionira u jednoj zemlji se može ponoviti u drugoj zemlji neke statistike. Ne znam možete li vidjeti cifre, e, e, učestalost, e, smrtnost, rak dojke 28%, debelo crijevo, pluća, maternica, jajnici, a ostalo su druge vrste raka, rak kože rak jetre i druge vrste raka. E, rak je već spomenuto. 1,3 e, milijuna e, smrti. Kardiovaskularne bolesti je prvi ubojica, a na drugom mjestu je rak. 573 tisuće e, smrtnih slučajeva među ženama. E, e, u Danskoj i Mađarskoj su te stope najviše. Dakle, one imaju najgoru statistiku. Govorit ću također o akciji Europske unije protiv, u borbi protiv raka. Što se događa na razini Europske unije? Pred 30 godina je ustanovljen program EU Actions Against Cancer. Od 2011. E, do 2014. smo imali zajedničku akciju, Europska partnerska akcija E, mm, imamo ovdje jednu e, knježnicu o raku cerviksa. E, važno je da žene dobiju informaciju o prevenciji raka. Imali smo vrlo važan izvještaj od jedne talijanske kolegice. Jedan poznati talijanski kolega, Veronizi, E, to je bilo instrumentalno u prvom akcijskom i drugom akcijskom planu. Prema tome, što se događa u nedavno vrijeme od 2011. 2009. Europska komisija je odlučila da je vrijeme da se nešto više napravi na tom području. E, ništa se do tada nije učinilo. E, u 2009. E, u Briselu se održao veliki sastanak sa mnogo važnih e, uzvanika. Od 2009. vode se e, široke diskusije i imamo zajedničku akciju, to je rođeno, ta zajednička akcija je akcija i projekt koju sufinancira Europska komisija E, zajedničke akcije vode države članice. Stoga je to jako važno. Dajemo državama članicama mandat da nešto učine na području kontrole e, i borbe protiv raka. E, od 2011. do 2014. ECL je vodio Eh, jedan eh, radni paket eh, o prevenciji raka 2011. odgarizirali smo takozvani flash mob, evropski tjedan protiv u, borbi protiv raka. Mi smo imali akciju plesati za sprečavanje raka. Studenti mlade žene su sudjelovale u tome. Mm, E, ima, e, surađivali smo sa Europskim institutom za zdravlje žena. E, akcija se zvala zaustaviti rak prije no što se on zaustavi. 2014. Europska komisija je na, odlučila da ima drugu zajedničku akciju. od 2014. do 2017 E, zvala se e, kontrola raka. E, glavni rezultat to možete naći na internetu. E, imamo i knjižicu za kontrolu raka na nivou država članica. Tu imate informacije što su nacionalni planovi za e, prevenciju raka i e, situaciju u istraživanju objavljane u veljači ove godine. Mi smo u tome sudjelovali. Imali smo niz dokumenata E, o, tom području. Ja ću se e, fokusirati na neke preporuke. E, imali smo dakle dokumente s preporukama. Preporuke za žene. Tu mm, naročito se fokusiramo na žene starije od 50 godina. Još jedna preporuka je da se e, promiče sudjelovanje u skriningu za e, e, rak vrata maternice. Još jedna preporuka koja je izašla iz te akcije jeste da se primjene programi za savjetovanje žena i to je sukladno onome što o čemu je govorila kolegica. Poticanje politika daje se informalna savjetovanja članovima obitelji koji se brinu za bolesne članove obitelji. Što činiti, u, kako njegovati, ako ste njegovatelj, majka i tako dalje, što radite? E, trebamo e, podršku za te žene njegovatelje. Da, E, screening za rak vrata maternice, tu moramo mnogo još učiniti. Imamo o, izvještaje o, o screeningu za rak dojke u toj zajedničkoj akciji. A sada ev, e, Evropski kodeks protiv e, raka rođen je pre 30 godina Eh, od tada eh, smo imali eh, reviziju u 2014. godini. Te poruke su, se fokusiraju na javnost. Tu su savjeti o prevenciji raka. To se zasniva na dokazima. Razvila ih je Svjetska zdravstvena organizacija i to se stalno ažurira. To financira Europska komisija. Kao što smo rekli, Europski kodeks protiv raka e, se fokusira na akcije koje građani mogu poduzeti u borbi protiv raka. E, to je vrlo korisno za javnost, e, napisano je jednostavnim jezikom. Kaže se nemojte pušiti, nemojte pušiti kod kuće, budite aktivni svaki dan, E, ne, e, ograničite vrijeme u sjedećem položaju. Mi ovdje puno sjedimo, dakle to nije za, za nas. Jedite zdravo, jedite e, žitarice, grahorice, povrće i voće. Nemojte jesti hranu puno kalorija, izbjegavajte šećer i masti ograničite uzimanje alkohola, najbolje da uopće ne pijete. E, nemojte koristiti solarije, e, zaštitite se protiv sunca. Ako ste e, vidite jeste li izloženi zračenju od radona. Za žene dojenje smanjuje rizik raka Stoga ako možete, dojite dijete. HRT terapija povećava rizik od e, raka e, ograničene upotrebu e, tih sredstava. Osigurajte da vam djeca sudjeluju u programima cijepljenja, hepatitis B, ljudski papilo, papiloma virus za djevojke uz, e, sudjelujte u organiziranim programe za e, rak crijeva, rak dojke i e, rak cerviksa. Želim se vratiti na solarije. Što se tiče solarija, mlade i žene srednje dobi i muškarci koji odlaze u salari. Prošle godine Europska komisija je naručila jedan izvještaj i e, objavila izvještaj o biološkom i, e, učinku solarija i e, ultraljubičastih zraka za kozmetičke svrhe. Ne govorimo o solarijima koji se koriste za zdravstvene svrhe. Ono što je zaključak ovog izvještaja jeste da bilo kakvo zračenje, ultraljubičasto zračenje, E, e, nije sigurno i to i e, dovodi do raka i potiče razvoj raka dovodi do kožnog melanoma i drugih vrsta raka u svim dobnim skupinama negativne posljedice su mnogo veće nego koristi od solarija. Često čujemo da je solarij dobar za vas, da je dobar za vitamin D, da ako patite od nedostatka vitamina D treba ići u solar. Salari. To nije slučaj. Koristi nisu takove kao što se to tvrdi u reklamama Imamo toliko alternativnih izvora vitamina D. E, najvažnije, nemamo sigurnu e, granicu za e, izlaganje ultravioletnim zrakama. Napon u solarijima je jednak opomeni od 12 E, vrlo često čujete po, po ljetu, radio vam kaže sada je zračanje 12, to je najviša razina i ne smijete izlaziti na sunce. Zašto bi onda išli u solari, solarije i sunčali se? Jer tamo ste izloženi visokom stupnju zračenja. Akcije Evropske unije Imamo zajednički centar za istraživanje, to je centar Europske e, komisije sa sjedištem u Milanu. Oni, imamo, e, e, oni imaju jednu inicijativu za borbu protiv raka koja je započela protiv nekoliko godina. Karen Ben bi vam bila više rekla o, to, o tome pa ću sad proći kroz njeno izlaganje E, imamo još jednu zajedničku akciju, e, zajednička akcija za cijepljenje. To nije specifična akcija za rak, već e, su to razni oblici cijepljenja. Govorit ćemo o održivosti. Fokusiramo se na dvije poruke. Europski kodeks protiv raka, hepatitis B i i e, e, ljudski papiloma virus. E, spomenula sam kratko nešto o cijepljenju u mnogim zemljama. Stope za cijepljenje za HPV je jako pala jer i u medijima imamo mnogo negativnih izvještaja o cijepljenju, kaže se e, možete postati autist, možete, e, može doći do raznih e, problema. Mediji dakle govori protiv tog cijepljenja i to je veliki problem i to je jedan od glavnih razloga za ovu zajedničku akciju za cijepljenje. E, spomenula sam e, skupinu e, zastupnika Europskog parlamenta za borbu protiv raka. Surađujemo s njima i želimo privući što više zastupnika i zastupnica. Mi, ako oni žele nešto organizirati, onda mi pomažemo u pozivanju govornika i odabiranju tema. E, ja bih se sada zahvalila na pažnji. E, rečeno mi je da pređem na prezentaciju Karen Ben. Ona je dakle predsjednica organizacije Europa Domna. Dakle, riječ je o organizaciji koja se e, bavi temom raka dojke. Oni se nalaze u Milanu, imaju filijale diljem Europe. Imaju 47 članica Dakle, tu su sve e, članice Europske unije, vidite ovdje popis. I kao što vidite, njihova misija se nije promijenila unatrag 22 e, godine, dakle svi evropljani treba imati pravo na točne informacije, screening, e, dijagnozu i dakle, liječenje Evo neki brojčani podaci vezani uz e, rak, dakle učestalost, to smo već e, spomenuli, rak dojke, dakle najčešće na bolest koja najviše pogađa e, žene, dakle podaci iz 2012. 494.100 slučajeva, odnosno 361.600 u 28 zemalja članica. Jedna u osam žena u Europskoj uniji rak dojke do dobi od 85 godine. 20% ovih slučajeva se događa u dobi ispod 50 godina, 37% u dobi 50 do 64 godine i ostatak dakle u dobi iznad 64 godine. Što se tiče smrtnosti, riječ je o raku dakle, koji uzima najviše života u svijetu i u Europi. Podaci za 2012. govore da je u Europi od ove bolesti umrlo 142.980 žena, odnosno u Europskoj uniji oko 92.000 e, žena. Dakle, 80% e, žena koje su imale ovaj oblik raka je preživjelo, dakle imamo te podatke, dakle pet godina nakon što su bile diagnosticirane s ovom bolešću. Što Europa do želi? One žele najbolji screening i najbolje liječenje za žene, žele točne, precizne informacije, dakle saznati gdje mogu dobiti najbolji oblik liječenja, kako doći do tih podataka, i ovi podatki, ovaj tretmani moraju biti dakle pruženi od strane nacionalnih zdravstvenih sustava. Koje su prepreke za optimalnu uslugu? U Europskoj imamo više zemalja članica, svaka zemlja ima svoj vlastiti zdravstveni sustav. Dakle, usluge nisu jednake u svim državama članice, pristup usluzi se razlikuje od zemlje do zemlje, od regije do regije. Imamo različite standarde, imamo e, dakle, standarde koji nisu zajednič, zajednički i zatvorene zdravstvene zajednice. Kako određene, dakle, kako žene mogu doprijeti do tih centara. I koja je uloga ove organizacije u razvoju politika? Dakle, oni žele da svi oni do kojima su potrebne ove usluge da mogu doći do njih. Dakle, govorimo o standardima kvalitete. Imamo dakle filijale ove udruge u svim državama. One pružaju informacije, zagovaraju ova pitanja, utječu na donošenje zakona, propisa, dakle lobiraju. Dakle, oni djeluju na nacionalnoj i na europskoj razini. Rade sa brojnim dionicima, ovdje vidite da su jako aktivni. Ovo su sve razne kratice, neću vam sada govoriti o svima, ali imamo tu primjerice i odjel Svjetske zdravstvene organizacije za istraživanje raka, potom udruge bolničara, tu su mediji, razne druge organizacije koje se bore protiv raka, koje rade na Dakle, i u sustavu obrazovanja, u sustavu zdravstva, tu je i Europski parlament, dakle, koji organizira dan borbe protiv raka i tako dalje. Dakle, zajedno sa parlamentom i komisijom, dakle, održavaju se sastanci stručnjaka. 2003. su donijeli, dakle, sudjelovali u donošenju preporuka vijeća o screeningu, također su radili na rezoluciji Europskog parlamenta iz 2003. vezano uz rak dojke. Potom 2006. smo dobili drugu verziju te direktive iz te godine. 2010. opet, dakle, dan borbe protiv raka dojke u Europskoj uniji. Tu su neke kratice koje ne razumijem, ispričavam se, kaže govornica. Potom e, zajednički istraživački centar Europske komisije, dakle projekti vezani uz e, rak dojke 2015. Tu je dakle druga pisana deklaracija. Rad na projektima dolazimo do 2017. Dakle, objavit će se provedbena izvješća vezano uz screening na europskoj razini. Ključni prioriteti, dakle, fokus je na provedbi, e, screening prema smjernicama, dakle, udruge mamografa, Europska rezolucija, potom rezolucija iz 2003. i 2006. te sustav akreditacije, dakle, koji jamči standardiziranu uslugu dakle, zajedno sa Europskim istraživačkim e, centrom, dakle, suradnja sa Europskom komisijom. Dakle, Europska unija protiv raka dojke, ovo su samo neki od europskih e, zastupnika koji su se uključili u boru protiv te bolesti i potpisali ovu pisanu izjavu. 2010. i 2015. dakle su izrađene ove deklaracije, dakle kako bi ovo ostao prioritet Europske unije. Dakle, riječ o mamografijama, o propisima koji se tiču stvaranja posebnih bolničkih uvjeta u, odjela koje se bave dakle ovom bolešću. Potom je i tu osvježavanje dakle smjernica na razini Europske unije, akreditacije. Potom e, psihološka skrb, jako važna, dakle kako smo već spomenuli danas. Dakle imamo četvrto izdanje koje je trenutno na snazi ovih europskih smjernica, dakle najbolje praksa, standardi, to su pokazatelji koji su, koje je moguće i mjeriti. Dakle, ova udruga se bavi dakle izradom politika, zalažu se za pristup usluzi, ovdje imate e, ove dokumente izrađena na više jezika. Može biti zbunjujuće čitati stotine stranica i zato ovo što je Europa Dona napravila je upravo ga ovaj kratki vodič dakle za javnost e, kada je riječ o europskim smjernicama vezano uz screening raka dojke i dijagnosticiranje. na taj način su ti podaci jasni malim ljudima. Dakle, još nekoliko riječi o inicijativi Europske komisije o raku dojke. Ono, to je bilo potrebno zbog velike smrtnosti vezano uz ovu bolest. Dakle, ovime želimo poboljšati skrb, dakle, pacijentima koji su pogođeni ovom bolešću. Dakle, razina kvalitete, potreba akreditacija, žele se razviti visoko kvalitetne smjernice na razini Europske unije. Tko je uključen u izradu ovih smjernica? Dakle, JRC, dakle njime koordinira Europska komisija, oni se nalaze u Milanu, tu uključuje 70 stručnjaka, Uhvaćamo, dakle radnik, zdravstvene djelatnike i odvjetnike, imamo dakle dvije radne skupine, Dakle, jedna se bavi e, sustavom kvalitete, druga razvija smjernice, radi se na području 35 zemalja u Europi, dakle to je 28 zemalja članica plus još neke iz Europe. Dakle, očekivanja su velika od ovih smjernica, očekuje se da ćemo ih pronaći na internet, da će one biti stalno osvježavane to očekujemo od svih smjernica, dakle kada je uključen e, ovako velik broj dionika, to je uvijek izazov. E, trebamo se složiti dakle o standardima kvalitete za čitav spektrum e, usluga. Trebamo javni, jasne informacije o tome koje su to usluge koje su obuhvaćene ovim sustavom kvalitete. Želimo i bolje rezultate, dakako to je zajednički cilj svi u nas. I također ovaj proces želi dovršiti do 2019. Vidite ovdje upitnik. Radimo sa velikim brojem dionika, radimo sa Europskom komisijom, to neće biti jednostavno, ali konačni cilj je dakle provedba ovog, ovih propisa diljem Europe. Dakle, Europa Dona ima jasne ciljeve na europskoj razini, potom djeluju u suradnji sa nacionalnim, dakle svojim filijalama na dostizanju istih e, ciljeva. I zahvaljujući zajedničkim naporima uspjeva i utjecati na rad dakle, europskih institucija, nacionalnih vlada i nacionalnih zdravstvenih e, sustava. Žele se osigurati u trajno zalaganje dakle, za bavljanje ovim poslovima, dakle žele zadržati ovaj zamah borba dakle protiv ovih tumora koji pogađaju žene, ali općenito borba protiv e, tumora. Uključeni su u to dakle sa nacionalnim dionicima i malo zahvaljuju što nastavljamo raditi na ovim pitanjima. Mi smo u Ligi za borbu protiv raka jako zadovoljni onime što uspijevaju napraviti na nacionalnoj razini i sa njima doista usko surađujemo. Također odgovorit ću na sva pitanja koja imate, a jednako ću učiniti i moja kolegica. Thank you, um, Hvala vam, Wendy. Imamo 15 pitanja za... 15 minuta za pitanje i komentare. Ako imate pitanja za naše gošće ili Karen Bene, ovo je vaša prilika. Anyone at all like to Želi li tko išta reći? Uh, And Ispričavam se, ja sam došla pred kraj izlaganja. Ovo bolest pogodila moju sestru. Ona je preživjela. Zanima me jeste li govorili ovdje o prevenciji, o mogućim uzrocima ili ste samo govorili o screeningu. Ima tako puno nepoznanica o uzrocima i kako se boriti protiv njih. Mislim da je to jako važno pitanje za žene. Dakle, nije riječ samo o screeningu, ali možda je u čimbenicima iz e, okoline, dakle kako možemo poboljšati primjerice situaciju na radnom mjestu i u drugim aspektima dakle, života što, može obuhvatiti neke čimbenike koji uzrokuju rak. About the joint research center. Govorite li o zajedničkom istraživačkom centru, o njihovoj publikaciji? Ja sam došla kasno i nije mi jasno točno što sam propustila. E, ovo što sam vidjela mi se činilo dosta koncentrirano na screening i na e, terapije. Pa me zanima da li ste prije toga govorili o uzrocima ili ne. Da ili se, se, li ste se time bavili na europskoj razini? Imamo dakle program Europa protiv raka koji je započeo prije 30 godina imamo neko, neke zajedničke dakle, akcijske planove, mnogo toga se napravilo, to je financirala Europska komisija, sada se dakle osvježava dakle, kodeks za boru protiv raka. To je, on se koncentrira na, na prevenciju, dakle, kako prevenirati pojavu raka. Molim vas da prikažete ponovo moje izlaganje o prevenciji. Potom su to dakle popratne usluge, o tome je govorila prethodna kolegica, ali ECL, dakle Liga za borbu, protiv raka, obuhvaća i radnu skupinu koja se bavi potporom pacijentima. Ne možemo se fokusirati samo na prevenciju i na istraživanje. Imamo sve više i više ljudi koji to preživljavaju. I treba im se pružiti podrška. Što radite nakon što je postavljena dijagnoza? jedno od pitanja ticalo i samopoštovanja i kako se dakle, nositi s tim problemom u obiteljskom životu, potom izgled e, i tako dalje. Imamo dakle organizaciju tjedana borbe protiv raka na nacionalnoj razini i tu pružamo i potporu dakle pacijentima odnosno ženama. U ECL radimo na europskoj razini pružamo informacije na toj razini. Dakle, radimo sa Europskim parlamentom. Bili smo uključeni u zajedničko djelovanje, ovdje smo govorili o preporukama dakle, koje se tiču zdravlja žena. Dakle, žene moraju doći do uh, mogućnosti za screening uh, vezano uz pojavu tumora, naročito u slučajevima dakle, u kojima su već zabilježeni ti slučajevi u obitelji. Također smatramo da je potrebno više poraditi na podršci pacijentima. Hvala.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 a tiče se dakle borbe protiv e, lažnih informacija vezanih uz e, cijepiva. Kolaju brojne takve informacije, primjerice u Slovačkoj, zemlji iz koje ja dolazim, u tijeku je kampanja kojom e, se traži da se jednostavno ne, da žene ne odlaze na mamografiju. Ja sam se borila protiv toga i zbog toga sam bila optužena. Rečeno mi je da ja želim da se kod žena pojavi e, rak dojke upravo dakle mamografijom. Evo, jako mali broj žena se odaziva na ovakve preventivne preglede i doista sam htjela istaknuti to pitanje. jednako je sa cijepivom, ali evo, ja sam doživjela ovaj fenomen na vlastitoj koži. I'm not, I'm Hvala vam. Nisam upoznata sa situacijom u Slovačkoj. Imamo tamo svoju organizaciju i radom ću s vama kasnije porazgovarati kako možemo dakle na ovome poraditi sa mojim slovačkim kolegama. Dakle, pitanje cijepiva, ali i situacija s mamografijom koju ste spomenuli. E, ja sam bila spominjala dakle schemu na državnoj razini kada je riječ o cijepljenju, ali evo sada sam čula za ovu situaciju u Slovačkoj i doista možemo e, surađivati sa tamošnjom ligom za boru protiv raka i vidjeti što se tamo točno događa. znate li koji su razlozi za ovo ili je riječ o izlaganju radijacije? Aha, dobro, uglavnom je to. Dakle, da, izlažete se radijaciji, kaže zastupnica. Da, Ljudi nam se obraćaju, pitaju nas e, je li mamografija doista sigurna. Mi mm, kažemo morate razgovarati sa onkologom. Dakle, koji su rizici? Imate li povijest, imate li tu bolest zabilježenu u obitelji, imate li određenu dob? Dakle, imamo preporuke koje kažu da u kojem slučaju biste trebali, ne biste trebali, ali ali dakle vi govorite o dobnoj skupini za koju se preporuča da obave taj pregled, vi ste rekli da su one dakle te koje su neodlučne onda pristupanju tom pregledu. Moramo doista sagledati situaciju u zemlji. Može tu mediji odigravaju značajnu ulogu, ali evo doista ću se rado pozabaviti ovim slučajem s vama. Hvala. Mislim da se više nitko ne želi javiti za riječ. Evo, želi li naša, gospođa, želi li gospođa Kampiteli nešto reći za kraj? Quello che ehm, appare chiaro è che... Pa ono što je jasno jest eh, da treba popratiti čitav proces liječenja, dakle od same dijagnoze i sve do mogućnosti liječenja ili možda kirurške intervencije. E, kada je riječ o ovom e, skepticizmu u vezi sa mamografijom, pa kao psihologinja mogla bih reći da je to oklijevanje podvrgnuti se nekom pregledu kako se ne bi saznalo boluje li se ili ne o neke bolesti. Kada je riječ o e, genetskoj dijagnozi o riziku od tumora, što bi mogla biti prava prekretnica za rizične skupine u smislu rane dijagnoze, tu dolazi baš upravo među tom rizičnom skupinom izbjegavanja takvih pregleda. Zbog toga naglašavam važnost pružanja i psihološke potpore uz medicinsko liječenje kako bi se istakla važnost, a i korist rane dijagnoze. U redu, ja sam vam samo htjela dati jedan zaključak. Neke kolegice su pristigle nakon što sam ja održala uvodnu riječ u kojoj sam opisala što želim postići ovim izvješćem. Na početku su me kolege pitali nešto o različitim oblicima liječenja. Nije na nama izraditi dokument u kojem ćemo se baviti onkološkim liječenjem. Niti je na nama izraditi dokument u kojem se postavljaju pitanja vezano za cijepiva, za ili protiv. To su pitanja o kojima će se razgovarati drugdje. Ne smijemo izgubiti iz vida, međutim, glavni cilj ovog izvješća, odnosno praćenje žene u svim izazovima s kojima se ona suočava u trenutku kada se razboli. Dakle, u fazi nakon dijagnoze, u fazi liječenja i u fazi oporavka. Dakle, Nama je želja pomoći ženi suočiti se na sve načine s bolešću, bez obzira na načine liječenja koje bira sama pacijentica i bez obzira na zdravstveni sustav zemlje u kojoj se pacijentica nalazi. To izlazi izvan okvira našeg izvješća. Naš je cilj pomoći svim ženama pristup ranoj dijagnozi i psihološkoj potpori, naročito tamo gdje imamo nasreću veliki broj žena koje su preživjele, ali kojima treba psihološka potreba koja se smatra popratnim uslugom, nepotrebnom uslugom, ali ona je izuzetno potrebna. To je naša želja i naravno htjela bih da tijekom izrade ovog izvješća se ne ulažu amandmani koji će razvodniti glavni cilj tog izvješća. E, mi nismo isključivo nadležni odbor za ovo pitanje koje nije da nisu važna, ali zapravo se tim pitanjima trebaju baviti druga tijela, a ne ovaj odbor. Wendy, želiš li ti reći neki zaključak? Pa mislim da sam dovoljno rekla. I mm, Međutim, jedino bih dodala da još nismo dovoljno učinili po pitanju prevencije. Predsjedateljica je upravo spomenula da trebamo razmotriti sve aspekte i pristup liječenju i tako dalje, ali mislim da trebamo posvetiti veću pozornost prevenciji raka i onome što mogu učiniti samo europski državljani pomoću Europskog kodeksa protiv raka. Ja sada neću ulaziti u pitanje liječenja, ali kada govorimo o jednakosti i pristupu u našoj organizaciji, omogućujemo pristup radnim skupinama liječnika je kada osoba dobije dijagnozu raka, želi iznaći sve moguća e, rješenja i sva moguća liječenja. Dakle, u zdravstvenom sustavu unutar kojega se nalazite možda najlazite na neke prepreke i saznate recimo da postoji liječenje u nekoj drugoj zemlji koje nije dostupno vama i zbog toga smo osnovali tu radnu skupinu liječnika koja se bavi čitam spektrom pitanja, a time bismo željeli pridonijeti vašem e, izvješću i bilo bi doista lijepo kad bi se moglo nešto reći u izvješću o pristupu liječenju. Hvala. Pa ovime zaključujemo ovo zaslušanje. Hvala našim stručnjakinjama. Karen Ben, koja nije mogla doći, ali ipak je dostavila svoje doprinose i naravno zahvaljujem našoj izvjestiteljici, to je svakako izuzetno važna tema i njome ćemo se ponovno pozabaviti i tijekom izrade amandmana i u daljim raspravama o izvješću, ali i tijekom budućih godina, jer to će ostati sigurno aktualno pitanje i tu možemo raditi na spričavanju učestalosti raka i na liječenju. No, mislim da će proći još mnogo vremena dok to prestane biti aktualno pitanje. Dakle, hvala vam što ste došle i što ste nam se obratile. Možete ostati, bit će nam drago, ali shvatit ćemo i ako budete htjele otići, a mi ćemo sada nastaviti sa našim redovnim dnevnim redom. prije nego što pređemo na sljedeća izvješća, htjela bih da osvojimo zapisnik e, sa 12. E, srpnja i sa sastanka 4. E, rujna. Usvojeno, hvala. Sada prelazimo na točku petu dnevnog reda, žene jednako spolova i klimatska pravda. Izvjestiteljica je Linea Engström kojoj će sada odmah dati riječ. Hvala. Govorit ću švedski, dakle molim vas da stavite slušalice. Hvala na mogućnosti da predstavimo ovo izvješće o klimatskoj pravdi i jednakosti spolova. Ovo je važna tema budući da nam dolazi sljedeća konferencija o klimatskim promjenama u Bonu u studenome. Evo, prvo ću iznijeti obrazloženje za ovo izvješće, a onda ću prijeći na svoje zahtjeve institucijama. Tražimo radikalne promjene. Čujete li me? Pita govornica. Pa čini se da e, francuski prijevod izostaje. Ne, izgleda da je sada u redu. Hvala. Dakle, Klimatske promjene su globalne, a najviše zahvaćaju one zemlje koje najmanje pridonose klimatskim promjenama i imamo najteže posljedice na one skupine društva koje ovise o okolišu za vlastito preživljavanje, a ne mogu se nositi sa posljedicama klimatskih promjena, odnosno uraganima, sušama i poplavama. Na kopu 21 eh, priznato je da su klimatske promjene izazov za čitavo čovječanstvo i kada se poduzimaju mjere protiv klimatskih promjena da je ujedno potrebno poticati i očuvanje razlika kada je riječ o pravima manjina, pravima stanovništva, maloljetnika, imigranata i također trebamo promicati jednako spolova između muškaraca i žena, dakle, ali i jednakost između naraštaja. Dakle, klimatska pravda povezana je sa ljudskim pravima, a treba u tome zaštititi prava najranjivijih skupina kako one ne bi nesrazmjerno trpile posljedice klimatskih promjena. U Africi, Aziji, u subsaharskom području postoji opasnost od krajnjeg siromaštva do 2030. godine uslijed klimatskih promjena, a da ne govorimo o sukobima koji dovode do raseljavanja stanovništva. 55 milijuna ljudi se u posljednjih nekoliko godina iselilo zbog klimatskih promjena. Do 2020. godine to bi moglo biti 200 milijuna osoba prema procjenama UN-a. Žene posebno zahvaćaju posljedice klimatskih promjena jer one trpe upravo posljedice iseljavanja uslijed klimatskih promjena. Naime, klimatske promjene navode ljude na bijeg, a klimatske izbjeglice ne ulaze u međunarodni okvir o migracijama. Dakle, uključivanje klimatskih izbjeglica u okvir za migracije zahtijevat će složenu i zaobuhvatnu strategiju. Vijeće za ljudska prava UN-a odaslao je važnu poruku o klimatskoj pravdi, a to predstavlja značajan korak naprijed kada je riječ o ostvarenju prava klimatskih izbjeglica. Imamo također i Pariški sporazum koji poziva na razradu sveobuhvatnog pravnog okvira za te izbjeglice i također jasnog pravnog okvira koji će promicati jednakost i ljudska prava u vanjskom i unutarnjem djelovanju. Politike Europske unije snažno se zalažu za promicanje ljudskih prava i jednakost spolova i u klimatskoj politici. Europska unija može poboljšati taj pravni okvir podržavajući klimatsku pravdu i razrađujući jedan međunarodni međunarodni pravni okvir za zaštitu prava klimatskih izbjeglica. Ovaj globalan pakt za migraciju treba obratiti posebnu pažnju na jednakost spolova, a to treba naročito vrijediti za osobe koje su prisiljene pobjeći iz vlastite zemlje uslijed klimatskih e, promjena i e, zbog gubitaka koje su pretrpjeli upravo kao posljedicu klimatskih promjena. Evo, to je jedan opći okvir, a sada imam i čitav niz preporuka za institucije u svojem izvješću. Dakle, sve obveze koje su preuzete Pariškim sporazumom kada je riječ o jednakosti spolova su dobrovoljne prirode, no Htjela bih snažno pozvati sve europske institucije na to da se pobrinu da jednakost spolova ne bude samo dobrovoljen eh, oblik obveze u sporazumu, nego da to bude konkretan cilj u svim područjima našeg djelovanja. Dakle, moramo imati obvezu zalagati se za jednakost spolova. Na sljedećoj klimatskoj konferenciji u Bonu, COP23, trebali bi sudjelovati i komisija i zemlje članice i željela bih ih pozvati da preuzmu obveze za razradu jednog akcijskog plana za promicanje jednakosti spolova koje će popratiti i konkretni višegodišnji planovi, a također i odgovarajuća financijska sredstva, rokovi, pokazatelji ostvarivanja rezultata i određivanje odgovornih dionika i također e, odredbe koje se tiču skrininga i praćenja. Dakle, ova obveza održavanja jednakosti spolova iz Pariškog sporazuma treba se oživotvoriti kako bismo se mogli suočiti sa pitanjem klimatskih promjena i to odgovarajućim resursima. I još nešto navesti jasno u izvješću, a to je da Europa mora preuzeti svoje odgovornosti. Europska unija nije ispunila svoje institucionalne obveze kada je riječ o projektu izdvajanja sredstava za osnaživanje žena i za jednako spolova. Kada je riječ o klimatskim promjenama, to je propustila učiniti u okviru suradnje u cilju održivog razvoja. Dakle, željeli bismo da komisija učini daleko više i da poduzme inicijativu razrade komunikacije o jednakosti spolova i klimatskim promjenama kako bi i zemlje članice, dakle i parlament i vijeće imale priliku razgovarati o ovom izvješću i predložiti i daljne obveze. Treba nam strategija za oblažavanje klimatskih promjena i za prilagodbu istima. U tom smislu trebamo preuzeti obveze što je komisija već učinila i to je tek prvi korak, ali treba učiniti još i više. I Europska unija osim toga treba odigrati važnu ulogu i u svim mjerama koje poduzimaju jedinjeni narodi. Treba stvoriti pravnu podlogu za e, klimatske migracije a i kolege i ja vidimo da u sustavu UN-a nedostaje upravo to, odnosno preuzimanje konkretnih obveza. Evo, to su moje napomene, a sada iščekujem komentare kolega na moje izvješće i nadam se da će oni e, svojim komentarima obogatiti moj rad. Hvala. Izvjestitelji u sjeni, tko se javlja za riječ? Izvolite. Hvala. U ime Pučana želim zahvaliti izvjestiteljici na tome što je ozbiljno shvatila ovo pitanje i uložila mnogo napora u dosadašnji rad. Željela bih se osvrnuti na neka pitanja iz ove rasprave. Prvo je znanje. To se tiče organizacije žena u ENA i također Europskog instituta za jednakost i njegovih resursa. Koja je uloga žena dakle, u sprječavanju klimatskih promjena i koje tu mogućnosti postoje? Trebaju nam podaci o tome. I također e, kakav različiti utjecaj imaju klimatske promjene na muškarce, odnosno na žene. Evo, imamo tu nekoliko brojki koje su i ovdje preuzete u izvješću. Dakle, što više e, promatramo 1% najbogatijih u svijetu, tim manje ima žena. I, a oni imaju veći utjecaj na klimu, a što više idemo ka drugoj krajnosti spektra. Vidimo da najsiromašniji na svijetu koji odrađuju 70% rada radnih sati, to je 70% stanovništva koji žive sa manje od 2 eura dnevno. Da vidimo da su to žene koje, žive, koje žive u izloženim područjima i koje e, rade vrlo mnogo, a zarađuju manje. I tu postoji ogromna nejednakost između razvijenih i nerazvijenih područja. Dakle, oni koji imaju najveći učinak na klimatske promjene zapravo najmanje trpe posljedice istih promjena, za razliku od onih koji snose posljedice toga, a imaju najmanje koristi. Dakle, to ćemo morati potkrijepiti statističkim podacima. Ova e, rasprava o klimatskoj pravdi se mora nastaviti, ona je važna i trebamo pokazati da se ne bavimo samo financijama i ekonomskim resursima, nego i pravom na dobru klimu i na smanjenje emisija, a to također treba sagledati za perspektive rodne jednakosti. Drugo, žene nisu samo one koje trpe posljedice klimatskih promjena, nego i drže važne ključeve u rukama u smislu spriječavanja klimatskih promjena, ako im se naravno pruži prilika. Imamo banalan svakodnevni primjer a to je hrana i potrošnja hrane među ženama u razvijenim i nerazvijenim ženama. Ako omogućimo ženama pristup lokalnim sezonskim proizvodima i hrani i ribi recimo, smanjit ćemo utjecaj toga na klimu. Govorimo o utjecaju na klimu koji je ogroman, otprilike 30%. Dakle, riječ je o svakodnevnim odlukama i kako onda možemo osnažiti žene u donošenju tih odluka. Još jedna odluka tiče se održivog korištenja resursa. E, znamo recimo da postoje lokalne žene poduzetnice koje raspolažu različitim e, i raznolikim izvorima resursa. Dakle, ako imaju pristup e, jednakim resursima kao i muškarci, onda će one ostaviti također manji e, otisak i također će to imati povoljne posljedice na klimu. Ali zakonodavstvo to ne omogućuje. Imamo žene koje su prisiljene napustiti e, svoje gradove, sela, onda to utječe negativno na klimatsku pravdu i na razvoj. I posljednja napomena tiče se osnaživanja žena u pregovorima, kao što smo učinili u slučaju sukoba. Treba nam e, plan puta za osnaživanje žena na svim razinama, naročito na lokalnoj i regionalnoj razini. Imamo regionalne i lokalne politike e, Europske unije, imamo lokalne politike u zemljama u razvoju i suradnju sa organizacijama žena tamo, ali to naravno e, treba podići i na globalnu razinu jer su tamo žene još podzastupljene. I parlament bi mogao u tom smislu poslati snažnu poruku time što će u budućnosti e, rodno ravnotežiti svoje ekipe za pregovore o klimatskim promjenama i o ostalom. Evo, to je sve što sam htjela istaknuti. Hvala, gospodin Marta, nema riječ. Hvala predsjednice. Marija Rena je izvjestiteljica u Sjeni, a a ja ću e, reći e, nešto ipak o toj temi. E, nešto o tome što misli SID. Mi želimo zahvaliti izvjestiteljici na odličnom radu. Da se podsjetimo, e, do 2045. E, će se 10 milijuna ljudi razmjestiti zbog klimatskih promjena a do 2050. 200 milijuna akcije koje predviđa izvještaj zbog e, klimatske e, promjene i tako dalje, e, ta akcija ide u dobrom smjeru. To podržavamo. Podržavamo metodu u okviru akcija Ujedinjenih naroda što se tiče razmještanja populacije zbog klimatskih promjena E, prekogranični e, kretanja zbog klimatskih promjena, poštivanja ciljeva održivog razvoja i plan e, akcije za rodnu jednakost, provedba novih planova, plan akcije za rodnu jednakost. Naši amandmani će pojačati stajališta izvjestiteljice. Tehnički aspekt u prvom redu. Treba ojačati izvještaj u dva smjera. Politika financiranja e, konkretnih akcija u e, sudjelovanje e, i muškaraca i žena u odlučivanju, ali isto tako prodvedba politika i drugih akcija na terenu. Što se tiče praktičnih elemenata, inzistiramo na provedbi specifičnih akcija koje će E, ojačati autonomnost žena u e, e, podržati pristup žena tehnologijama podržati politike koje trebaju ograničiti nasilje nad ženama u, u migracijama i na kraju jamčiti pristup zdravlju i e, vlast na vladanju nad e, e, seksualnom reproduktivnošću, spolnom reproduktivnošću žena. Hvala lijepa. Gospođa Ek ima riječ. Gospodin Ek, izvolite. Hvala lijepa predsjednice. U prvom redu zahvaljujem izvjestiteljici na izvještaju i potpuno ga podržavam. Jasno je da klimatske promjene utječu na sve, ali klimatske promjene nije e, neutralnu, neutralan prema e, rodu, niti na sjeveru, ni na jugu. E, žene imaju mnogo teži pristup obrazovanju, njih pogađa E, više siromaštvo. 70% e, svjetskog stanovništva koje živi e, ispod granice siromaštva su žena. Stoga moramo djelovati i na jugu i na sjeveru. I na sjeveru žene imaju često manje mirovine i manje plaćene osim toga, žene su tradicionalno uglavnom odgovorno za opskrbljivanje obitelje sa e, hranom. U afričkim zemljama e, e, žene proizvode proizvode 90% sve hrane, ali imaju samo 1% obradivih površina. Isto tako opterećenje radom E, žene u Africi e, e, trpe od suše, izvori vode su udaljeni, moraju hodati kilometrima. To vodu nose žene i djevojčice. Imaju mnogo manje vremena za obrazovanje, političko sudjelovanje i za odmor. Isto tako e, one više trpe od e, e, klimatskih promjena na području zdravlja. Zbog svog društvenog položaja one su često prve izložene gladi. Isto tako trpe od bolesti, malarije i to za vrijeme trudnoće njihov imunitet protiv malarije jako nizak. Eh, od katastrofalnih nepogoda žene trpe mnogo više jer su često slabije informirane od muškaraca i tako eh, se ne mogu boriti protiv elementarnih nepogoda. One ne su samo žrtve, eh, a one imaju i potencijal i ideje za zaštitu klime koje do sada nisu uzete u obzir E, Ferkers klub, dakle autoklub e, e, Austrije je uspostav je u svojoj studiji vidio da žene mnogo češće koriste bicikl ili hodaju pješice na posao. Isto tako jedu manje mesa od muškaraca. E, odlučivanje u politici su e, za sada čvrsto u muškim rukama. E, to, tako su i u klimatskoj politici ideje i sudjelovanja žena vrlo malo zastupljeni. Ne uzima ih se u obzir. Eh, ako klimatske eh, promjene eh, vode do migracija, onda su time najviše pogođene žene. One nemaju resurse i sredstva da se brinu za svoje obitelji. Po procjenama Ujedinjenih naroda do 2045 135 milijuna ljudi iz eh, subsaharske eh, eh, Afrike će morati bježati E, samo sa rodnom jednakošću možemo imati i klimatsku jednakost. Klimatska politika bez žena nije moguća. Moramo koristiti potencijal i muškaraca i žena kako bismo se zaštitili od klimatskih promjena. Stoga podržavam ovaj izvještaj i veselim se dalj, daljnjoj suradnji sa SEPom. Hvala. Hvala lijepa. E, e, molim naša izvjestiteljica mora e, otići, Mihajla Šojdrova mora otići. Prema tome bih bila zahvalna ako bismo mogli mm, sada biti kratki, imamo još tri govornika na popisu. Ovo je važna tema, ali zaista nemamo vremena. Molim vas, e, budite kratki kako bismo svi došli na red i prešli onda na sljedeći izvještaj. Hvala vam, bit ću jako kratka. Čestitam na ovom nacrtu izvješća. Tu možemo naći pozitivne elemente jer se naglašava da su žene upravo ta ranjiva skupina kada govorimo o klimatskim promjenima. To, to su veće i rekli kolege. Dakle, govorimo o pristupu dakle, radnim mogućnostima, obrazovanju, resursima, novcu. To su društvene, kulturne norme. U Pariškom sporazumu se vodi računa o rodnoj dimenziji, nju valja integrirati u dakle, provedbu samog sporazuma. Potom je tu u izvješću dakle, pozivanje na klimatsku pravdu, tu povezujemo dakle, ljudska prava i razvoj. Imamo tu još i dva važna aspekta koje želim naglasiti. Dakle, žene još više trpe posljedice klimatskih promjena, ali imaju proaktivnu ulogu u borbu protiv klimatskih promjena. Što se tiče prve točke, žene se suočavaju s posljedicama dakle, deforestacije, dezertifikacije, tu su i poplave, dakle elementarne nepogode koje su posljedica klimatskih promjena i to zašto? Zato što one obrađuju zemlju, dakle one su te koje pate kada se našteti primarnom resursu. Potom pate, dakle, tijekom ovih masovnih migracija koje uslijede nakon ovih eh, klimatskih katastrofa. Ženama se mora zajamčiti pomoć, dakle, na licu mjesta. Mora im se omogućiti pristup resursima, dakle, hrana, zdravstvene usluge i tako dalje. Što se pak tiče proaktivne uloge žena u borbi protiv klimatskim promjenama, one su te koje su jako osjetljive na ovo pitanje, one e, pa počinju pažljivo postupati kada je riječ o zaštiti okoliša, više se zalažu za štednju, za održivost i treba ih uključiti u donošenje odluka upravo u području prevencije klimatskih promjena. Dakle, treba se e, raditi na podizanju svijesti i na obrazovanju samih žena i to će nam pomoći u borbi protiv klimatskih promjena. Hvala. Thank you. Hvala lijepa. Gospođa Tančila je sljedeća na popisu govornika. Zahvalna sam pristupu koji je usvojila izvjestiteljica u svom izvještaju, kao i na svim primjedbama drugih govornika. Mi radimo na ideji da u većini slučajeva žene su ranjivije na e, klimatske promjene od muškaraca. E, one čine većinu e, osoba koje trpe od siromaštva u svijetu. Težak im je pristup sredstvima, financijama, ne sudjeluju u političkim odlukama u zemljama u razvoju e, i žene i muškarci e, u ruralnim područjima su jako ranjivo jer e, ovise o prirodnim resursima. Prema tome, kad govorimo o klimatskim promjenama i nejednak pristup političkom odlučivanju, onda vidimo da na žene mnogo više utječu klimatske promjene. Stoga moramo identificirati rodne strategije koje će nam pomoći da riješimo ovu humanitarnu krizu koju će uzrokovati klimatske promjene. Žene nisu samo ranjive na klimatske promjene, one su e, jaki akteri ako želite E, kad se radi o prilagodbi klimatskim promjenama. Važno je uzeti u obzir mm, e, e, studije koje već postoje, koje se mogu koristiti za ublažavanje utjecaja klimatskih promjena i smanjenju posljedica prirodnih nepogoda. Žene koje rade u ruralnim područjima, ali i žene koje rade u upravi, E, moraju biti u stanju da nam pomognu u razvoju strategija e, strategije za održivi okoliš. Žene treba uzeti u obzir kada se radi o odlukama e, za razvoj strategija na području klimatskih promjena izazovi i prisustvo žena u raspravama o klimatskim e, e, promjenama žene su mnogo manje prisutne od muškaraca treba žene integrirati u sve te rasprave i na kraju želim reći da im postoje četiri e, ključna područja gdje moramo e, se suočiti sa e, izazovima. Ublažavanje, prilagodba, tehnološki trans e, i, i financiranje. Žene moraju biti uključene u razvoj novih tehnologija. One će ih koristiti, biti će korisnije one će vremene imati isti pristup obrazovanju, e, sredstvima e, i e, raznim programima osposobljavanja. Tako, samo tako možemo nadići klimatske promjene. Hvala lijepa. I na kraju imamo gospodina Mark Elezija. Hvala lijepa predsjednice. Biti ću kratak Htio bih vam reći da sada radimo na jednom mišljenju u u odboru Deve. E, e, e, izvještaj ćemo čuti u ponedelje. Fokusirat ćemo se na utjecaj klimatskih promjena na žene u južnim zemljama Aktivna uloga žena u održavanju čistog okoliša je vrlo važna. Mislimo da je ta uloga od vitalne važnosti, jer ako pogledate kop, e, e, to jest Pariški sporazum, e, vrlo je važno da žene imaju pristup financijama, sredstvima ako želimo e, da dođe do promjena e, onda e, imamo i razvojnu politiku Europske unije moramo osigurati da su žene uključene u sve faze u pripremu i razvoj i provedbu ako želimo imati e, zdravu, e, rodno orijentiranu politiku, onda u njoj moraju sudjelovati žene. E, to je važno u, i u poljoprivredi. Uloga žena u poljoprivredi, naročito na jugu, je ogromna mm, one se brinu za obitelji, rade u poljima i tako dalje. I na kraju važno je da uzmemo u obzir e, učinak e, prirodnih nepogoda. E, to nisu naravno prirodne nepogode, njih je uzrokovala ljudska ruka, a te nepogode imaju ogroman utjecaj na žene. Hvala Hvala svim govornicima koji su sudjelovi u razmjeni mišljenja. 20. ovog mjeseca je rok za predaju amandmana. E, glasanje će biti u prosincu, a, e, na plenarnoj sjednici e, će se o tome glasati u veljači u Strasburu. Sljedeća točka dnevnog reda je rodna jednakost na području medija u Europskoj uniji. E, gospođa Šojdrova je izvjestiteljica. Hvala lijepa predsjedateljice e, što e, ste ubrzali ovu raspravu. Rodna jednakost na području medija u Europskoj uniji u prvom dijelu izvještaja govorimo o važnosti medija i o učinku na društvo. Mediji nisu e, samo industrija, već e, jak alat koji utječe na javno mišljenje. Cilj izvještaja je da identificiraju identificiramo koliko su žene predstavljene u medijima, kako u oblikavanju, tako, oblikovanju, tako i provedbi programa. E, podijelili smo izvještaj na nekoliko područja. E, područje koje pokrivamo, fokusiramo se na tisak e, i internet, internet i televiziju. Nemamo dovoljno podataka za ostale oblike medija. Govorimo o prisutnosti žena u medijima kao e, zaposlenicima, poslodavcima i pružateljima usluga. E, baziramo se na nizu baza podataka Eurostata, e, na Eurostatu i tako dalje. Imamo i 68% studenata novinarstva su žene, ali one nisu jednako predstavljene u upravljanju i u upravljačkim e, položajima položajama. Samo 8% e, žena je prisutno na najvišoj razini donošenja odluka i upravi. Mi govorimo o praksama. e, e govorimo o, e, htjela bih spomenuti glavni pravni instrument e, e, direktive o medijima. Tu se ne govori o predstavljanju i prisutnosti žena u, u medijima, upravljačkim tijelima naročito. E, naravno, tu moramo govoriti o subsidijarnosti, ali želimo naglasiti pozitivne e, prakse i e, način da se izbjegava seksizam. Također se fokusiramo na prisutnost žena u tijelima u kojima se donose odluke kako na nivou Europske unije, tako i u državama članicama E, napravit ćemo, e, pripremit ćemo izvještaj na bazi ovih e, činjenica do sredine prosinca. Hvala lijepa. Hvala. Tko želi uzeti riječ? Mm. Izvjestiteljica u sjeni za SID. Ja ću reći nešto kao izvjestiteljica u sjeni za SID. E, iz, e, zahvaljujem je izvjestiteljice na ovom izvještaju. O ovoj temi govorimo već godinama. I to je još uvijek stvarni problem. Još uvijek e, imamo mnogo manje žena na, eh, u tijelima koje donose odluke u, i u medijima općenito u Europskoj uniji. To je problem koji je teško riješiti. Eh, to, o tome se počelo govoriti na eh, kongresu u Pekingu 1995. E, trebamo postići rodnu jednakost između muškaraca i žena e, e, je tada rečeno na i to je onda izraženo u pekiškoj platformi za žene. Moramo imati uravnotežen omjer u E, predstavljenosti muškaraca i žena na, u medijima. ono o čemu govorimo danas je rezultat e, rada te platforme. E, dokum, dokument spominje mnoge vrlo važne teme. Govori se da kad se u medijima govori o stručnjacima, onda se vrlo rijetko spominju žene E, i jer kad vas se nazove stručnjakom, stručnjakinjom, onda vam to daje veću kredibilnost. E, rodna jednakost, o tome postoje e, mnoge studije. U 17% priča na televiziji u mediji i uopće medijima općenito, samo u 17% e, e, stručnjaka se spominju žene. Naravno da postoje velik broj žena stručnjakinja, ali one nisu predstavljene u medijima. E, malen broj žena se poziva kao stručnjakinje u medije. u medijima žene ne zauzimaju vodeće položaje i funkcije. E, a e, kao i u drugim profesijama e, žene, velik broj žena radi na televiziji, u stvari njihov broj je veći od muškaraca, ali one ne dođu do najviših i vodećih funkcija. U reklamama, u televizijskim programama i općenito žene su uvijek premalo zastupljene. E, I mislim da se situacija ne popravlja, ona se pogoršava. O čemu izvještaj ne govori su socijalni mediji. U e, Velikoj Britaniji imamo mnogo e, zastrašivanja žena u socijalnim medijima. E, mislim da je to slučaj i u drugim zemljama. To treba rješavati. Mm, Facebook i drugi socijalni mediji postaju sve e, više način komuniciranja. Stoga e, ta mržnja prema ženama koja je sve prisutnija u socijalnim medijima, nju treba spoznati i boriti se protiv nje. Eh, ja imam kolege i eh, kolegice u Velikoj Britaniji koje su bila žrtva takovih napada u socijalnim medijima. Eh, mnoge stvari trebamo promicati jer mediji, sviđalo nam se to ili ne, odražavaju način na koji se tretira žene u društvu. Pozdravljam ovaj izvještaj. Htjela bih da odbor e, taj izvještaj e, taj e, shvati ozbiljno. I Julie ima riječ, izvolite. Hvala. Harry Hammond, dakle, vođa naše stranke u Ujedinjenoj kraljevini je napravio odbor, dakle, za starije žene Znam što se godilo Mari O'Reilly, ona je bila izvjestiteljica za BBC. Ona je ranije otišla u mirovinu zato što je žena. Njezin e, kolega, on je bio stariji od nje, je pak nastavio s poslom. Dakle, to je više struka diskriminacija. Dakle, nije riječ samo o onoj koja se temelji na dobi. Mirjam je dobila ovaj slučaj, mislim da je to sjajno. Ja sam bila inspirirana i pomislila sam da ja kao starija žena mogu nešto ponuditi društvu. To je bilo i prije ove Trumpovske protuženske agende i ugušenja ženskih glasova. To je doista nešto što izaziva zabrinutost. Ja sam se susrela sa kolektivom Džinha, riječ je o ženskom kolektivu koje se nalazi u turskom Kurdistanu. Njih je zatvorio Erdogan, dakle nakon neuspjelog e, puča. To je bio njegov obračun sa civilnim društvom. Te žene su jako hrabre, one dalje izvještavaju, ali nemaju pristup svojim e, uredima. suočavaju se sa vrlo agresivnom kampanjom kojom, ih se želi ušutkati. Mislim da se svi moramo boriti protiv ovog ušutkavanja žena. Tu je pitanje povezano sa vrstom posla koje žene rade u medijima. Imali smo sjajne ratne izvjestiteljice, primjerice Kate koja dolaze iz moje zemlje. Imamo sjajne žene koje obavljaju ove takozvane muške poslove u medijima. Međutim, one se ne pojavljuju u svijestima ljudi kada se govori o važnim ratnim izvjestiteljima eh, ili poznatim piscima, dakle ne padaju vam na pamet ta ženska imena i mislim da je zato trebamo staviti u prvi plan, govoriti o njima, potrebni su nam ovakvi uzori. Potom žene u industriji tehnologije, dakle... Žene u medijima često budu lice na televiziji, ali ne daju im se mogućnosti primjerice da napreduju u radu, dakle iza kulisa, dakle mislim na neki produkcijski, tehnički posao. U svakom slučaju ovo izvješće jako važno i drago mi je da se njime bavimo. Ja, danke, Hvala predsjednice. E, zahvaljujem na e, opširnom dokumentu. E, zahvaljujem i na statistikama u dokumentu koje osvjetljuju ovaj problem vrlo jasno. 17% E, e, djelatnika u, u, u novinama su žene, e, žene. No, jedna nova studija iz Rosteka koja je napravila studiju javnih i privatnih odašiljača pokazuje da su žene u e, njemačkoj televiziji i u kinoprogramima e, vrlo malo zastupljene. Na e, dva muškarca dolazi jedna žena kad se radi o glavnim ulogama u filmovima. Recimo televizijski komentari, komentatori su uglavnom muškarci Moderatori kvizova i reality e, showova su također uglavnom muškarci. E, e, I starije žene su zapostavljene već nakon 30. godine pate od zapostavljanja. Film i televizijski programi E, se e, e, proizvode, oni su naručeni, njih se financira, njih vrlo često financira i društvo. Kroz te programe dolazimo do vrlo široke publike. Prema tome, iza njih stoji politička odluka E, to je politički problem, a ne samo društveni problem. Stoga se e, zalažem za neke preporuke izvjestiteljica. E, na primjer, praćenje indikatora kao i praćenje dodjele novca za medijske programe. Ne smijemo imati samo kozmetičke promjene, već obvezne propise E, jer moramo e, u medijima imati e, realan odraz društva. A to sada nije slučaj. Svijet objašnjavaju muškarci. Ja sam pogledao koliko je izvjestitelja, izvjestiteljica novinara u Briselu za Njemačku koliko su Eh, od tih izvjestitelja eh, žene eh, od svih izvjestitelja od njih ukupno 28 su samo četiri žene. Trebamo imati obvezne kvote za sudjelovanje žena u medijima. Hoće li još netko uzeti riječ? Hvala vam. Hvala izvjestiteljici. Važno je ovo što su dosad rekli kolege o ulozi žena, dakle manja zastupljenost žena na mjestima gdje se donose odluke. Mi želimo promijeniti tu tendenciju. Također, e, vezano uz sadržaj, tu se dakle, žene prikazuju u iskrivljenom svjetlu, često govorimo o stereotipu, moramo iznova govoriti o uloga, ulozi žene u medijima. I u izvješću se trebamo doista pozabaviti ovim pitanjem zato što bi tu Europska unija mogla imati značajniju ulogu. Imali smo i dan borbe dakle protiv e, seksizma. Moramo djelovati na lokalnoj i na e, regionalnoj razini kada je riječ o ulozi žene, dakle upotrebi ženskog e, lika. Trebalo bi to urediti europskom direktivom. I zato mislim da mogu pozdraviti ovo izvješće i mi ćemo tu kao zeleni dati svoj doprinos, dakle bilo da je riječ o stereotipima ili o zastupljenosti žena u medijima. Thank you to all Hvala svim govornicima. Izvjestiteljica mora otići, nekoliko riječi o datumima. Dakle, razmatranje izvješća 21. studenog. Onda ćemo najaviti ostatak datuma. Neke ćemo potvrditi na tom sastanku. Dakle, prelazimo na sljedeću točku. Sljedeći VFO. Priprema stajališta parlamenta o višegodišnjem financijskom okviru nakon 2020. Izvjestiteljica je Garcia Perez, ali nje danas nema ovdje. Ovdje je zastupnica Jala Sender koja će pročitati izjavu kolegica. Sí. Muchísimas gracias, presidenta. Sí, la verdad es que... Hvala vam. Znate da situacija u mojoj zemlji eh, je, da je dosta komplicirana i moje izaslanstvo ima eh, dosta posla ovih dana. U svakom slučaju drago mi je da sam osobno ovdje i sada ću pročitati mišljenje kolegice. Kada govorimo dakle o pripremi proračuna za sljedeći višegodišnji okvir, dakle za razdoblje nakon 2020. godine, ovaj odbor je izradio prijedloge koji se bave ravnopravnošću polova, moramo predvidjeti financijska sredstva za ova pitanja, moramo se pozabaviti dakle, horizontalnim politikama i na koncu dakle, to se mora odraziti u obliku financijskih e, obaveza. Dakle, moramo zato predvidjeti proračunske linije, odrediti sredstva, moramo u tome biti ambiciozni, naročito kada govorimo o borbi protiv nasilja nad ženama. Situaciju valja poboljšati u odnosu na trenutno financiranje iz proračuna. Kao što znate, ono je smanjeno i ne možemo dozvoliti da se to nastavi, naročito s obzirom na izazove s kojima se moramo suočiti, a koji proizlaze iz trenutne krize. Dakle, vidimo velik pritisak koji se vrši na žene, na obiteljski život. E, nedavno smo organizirali jedan e, događaj koji se bavio zlostavljanjem na radnom mjestu, a vidjeli smo nedavno jedan poznati hollywoodski slučaj, ali to je samo vrh ledenog brijega, dakle ovog problema kojim se moramo pozabaviti na ambiciozniji način. E, to su naši prijedlozi. Nadalje, glava tri dakle sigurnosti e, građanstvo, tu se moramo pozabaviti sa pitanjem ravnopravnosti spolova. Tražimo od parlamenta i komisije da nastavi sa preuzetim obavezama vezano uz ambiciozan proračun e, za postizanje ravnopravnosti. Tražimo bolje financiranje u razdoblju nakon 2020. tražimo potporu programima da bi se postignula bolja vidljivost. Dakle, ne možemo prihvatiti smanjivanje razine financiranja. Bilo bi dobro i ovdje predvidjeti jednu posebnu proračunsku liniju kako bismo zadržali razinu financiranja i postignuli veću transparentnost. Ja sam otvorena za sva pitanja kolega i ovdje u odboru nam je dužnost boriti se za vidljivost našeg programa unutar proračuna. Dakle, tu je mogućnost smanjenja proračuna i ne želimo da zbog toga naš, naša agenda pati. Hvala lijepa. Mr. Ah, gracias, presidenta. Ah, en nombre del Grupo Verde Sale, en primer lugar agradezco. Zastupnik Sole, hvala vam evo u ime zelenih ah, zahvalio bih izvjestiteljici mm, na ovoj izradi dakle, nacrta mišljenja. Se slažemo sa svim prijedlozima koji se nalaze u tekstu. Oni su dobra osnova za mišljenje koje ćemo usvojiti u odboru e, FEM i ovaj VFO je doista prilika da pokažemo kakvu Europu želimo u budućnosti. To nam je prilika da nadiđemo dakle postojeće rasprave scenarije moramo za programe izdvojiti novac Moramo u tome biti precizni. Rasprava o VFO-u će biti prilika da oblikujemo Europu koju želimo ostvariti. Kada je riječ o ravnopravnosti spolova, još mnogo toga se mora učiniti, mora se postići mnogo poboljšanja. A što se tiče detalja ovog mišljenja, kada je riječ o metodologiji ravnopravnost spolova se mora ugraditi u proračun i potrebna je bolja provedba, dakle, gender mainstreaminga. I ovaj prijedlog za novom zajedničkom deklaracijom vezano uz rodnu perspektivu je, smatram, dobar prijedlog. Sada moramo pronaći instrumente koji će omogućiti odgovarajuću provedbu ove deklaracije. Želim vas podsjetiti na komunikaciju komisije, komisije vezano uz preispitivanje dakle VFO-a na sredini razdoblja nije donijelo niti jedno pozivanje na gender mainstreaming. Mislim da je to doista jedan očiti primjer činjenice da nismo postignuli adekvatni napredak u provedbi. Što se tiče novca i programa, slažem se sa ovim e, referencama, dakle, na ravnopravnost spolova, gender equality, kada govorimo o poglavljima u VFO, mislim da je to od vitalne važnosti ukoliko govorimo o ovome kao prioritetu govorimo ovdje o gender mainstreamingu, dakle u svim politikama, ne samo u jednoj glavi mm, VFO-a. Trebaju nam dakle posebni programi, posebno financiranje. Kada govorimo dakle o višestrukim aspektima ovog problema. Izvjestiteljica je također eh, govorila o potrebnim količinama novca za programe kao što je DAFNE. To je financiranje pa je palo u zadnjih nekoliko godina. I nemamo posebnu liniju za taj program i sada je jako teško razmatrati dakle, sredstva koje su se tome dodijelila i trebamo dakle, u svakom slučaju poboljšati razinu financiranja. Izradit ćemo amandmane, podnijet ćemo amandmane, pokušat ćemo njima poboljšati mišljenje koliko je to moguće. E, želimo više novca dakle za provedbu rodnih e, politika, želimo mm, dakle više novca u malo čas spomenutim e, programima kao što je Dafne. nam također i prijedloge vezane uz Fond solidarnosti, EFSI, te u Fondu za integraciju azilanata. Smatram da su to sve pitanja koja su važna za ravnopravnost i za bolju integraciju. Hvala. Claire. Hvala izvjestiteljici na izvrsno obavljenom poslu. da moramo se baviti ovim pitanjima putem VFO-a. Potu za nas je jako važan, dakle program DAFNE. Moramo se osigurati da postoji, dakle, zato određena proračunska linija brine me, međutim da sada vlada neko raspoloženje tipa, a, evo, nešto smo postignuli, idemo dalje, bavimo se nečim drugim, pojednostavimo malo taj program, izbacimo neke elemente. Jedna od posljedica toga je da gubimo, dakle, gender mainstreaming. Dakle, dobili smo ga, ali to se mora nastaviti razvijati kako se razvija diskusija o VFO-u. Dakle, to je to raspoloženje. To se spominje u izvješću. Što se događa kroz financiranje putem fondova. Imamo parlamentarni nadzor nad tome, ali padaju dakle iznosi za ovu rodnu perspektivu. To se tiče raznih dijelova proračuna koji se sada isključuju. I ključno da se bavimo ishodima, dakle posljedicama koje donosi taj proračun. Europski fondovi su često jedini fondovi na raspolaganju u nekim državama članicama koje se bave ovim pitanjima, dakle pitanjima rodne dimenzije i zato je važno da se ovo zadrži. Koliko pogledate žene u akademskoj zajednici, dakle što je sa jako visokim mjestima, dakle u tom sustavu, onda vidite, na primjer, da je e, primjerice obzor 2020. te program FB9, dakle od ključne važnosti kada je riječ o prisutnosti žena, dakle njihovom ostanku u ovoj zajednici. To su dakle upravo ti primjeri u kojima se može napraviti razlika zahvaljujući našim fondovima i politikama. Nekad se događa da ova pitanja eto, a ispadnu iz programa, ovo doista utječe na stanje na terenu i moramo se pobrinuti da se taj utjecaj nastavi i produbi. Hvala. Želi li još netko nešto dodati? Ines, želiš ti odgovoriti? Evo, samo zahvaliti kolegama na komentarima. Oni su svi jako važni kada se radi o izradi ovog izvješća. Dakle, ulazimo u idući krug pregovora. Idući VFO, on će biti težak, složen. Dakle, ne smijemo izgubiti sve ovo što smo sada postignuli. Evo, spomenuli ste i obzor 2020. To je bio značajan uspjeh Ojačali smo dakle nazočnost i rad žena dakle u akademskim zajednicama. To se pokazalo doista teškim jer su postojala za njih neka ograničenja kada je riječ o napretku u karijeri. Pozabavit ćemo se dakle ovim preispitivanjem koje je kolega zastupnik Sole spomenuo. Mislim da je važno spomenuti što je ono što se uspjelo postići kada je riječ o pitanjima dakle, ravnopravnosti spolova. Međutim, sada se moramo snažno boriti kako bismo zadržali ovo što smo do sad osvojili, a također povratili ono što smo izgubili. Spomenuli ste projekt DAFNE. Moramo vidjeti koji su to dijelovi proračuna koji se moraju ojačati kako bismo se osigurali u nastavak projekata. Međutim, tu imate istanoviti stanoviti rizik, dakle imamo ovo horizontalno pitanje, međutim to nas ne bi smjelo uljuljati u neki osjećaj lažne sigurnosti. Ja ću evo prenijeti i rače i sigurna sam da će se ona složiti sa ovim najavljenim amandmanima. Uh, hvala, hvala svima nekoliko datuma rok za amandmane, 23. listopada, glasanje u odboru u proračunu, glasanje u odboru za proračun u veljači, i plenarna vjerojatno u ožujku. Mislim da je to sve za danas. Mm, ovo je nešto po točkom razno, nema. Hvala onda svima što ste nazočili sastanku. Sljedeći sastanak trebam naočale. 6. studenoga u 15 sati. Sada slijedi sastanak koordinatora.